All right, thank you very much. Um, I would start... Dragi kolege, dobar dan. Najprije želim najaviti neke stvari. Gospodin Brok, naš predsjednik, je morao otići na sasnak s, opo s predstavnicima oporbe Ukrajine, tako da neće moći voditi današnji sastanak. Prva točka na današnjem dnevnom redu i čast mi je pozdraviti vas. Izvolite. E, hvala predsjedniče. Imam jedno pitanje u vezi s odsustvom gospodina Broka. Koliko znam, on ima e, privatni sastanak sa predstavnicima ukrajinske oporbe i u pratnji je njemačke kancelarke. Jer bilo bi dobro znati u kojem on svojstvu sudjeluje na tom sastanku. Gospodine Šivjec, ja bih vam s velikim zadovoljstvom odgovorio na ovo pitanje, ali to ne stoji na mom papiru. Pa, mogu zamoliti tajništvo da nadopuni ovu informaciju. Dobro. Ja ću pročitati sada ostatak ovog teksta koji je predamnom. Last December we voted U prosincu, smo e, glasovali o e, novim financijskim instrumentima s obzirom da su e, pregovori tražili do zadnjeg traja naši pravnici, lingvisti su mogli tek naknadno, a ne prije toga provjeriti tekst. Tajništvo vam je dostavilo tekst koji su naši lingvisti, pravnici korigirali Naravno, ove promjene uopće ne unose nikakve izmjene u glede sporazuma do kojeg je došlo. Oni su ga učinili jednostavno smislenim, pravno i lingvistički prije objavljivanja u službenom listu. Tajništvo AFETA je sudjelovalo u tom radu i izvjestitelji su potvrdili da su sve predložene izmjene prihvatljive. Stoga je odlučeno od strane proširenog predsjedništva prošlog tjedna da se to usvoji i ukoliko vi nemate nekih pregovora to ćemo usvojiti i šalje se na plenarno zasjedanje za e, odobrenje. I kao što sam rekao imamo zadovoljstvo sada pozdraviti ovdje gospodina Igora Kormana, njegovu ekscelenciju koji je predsjednik Moldavskog E, Moldovskog parlamenta koji će nam govoriti o odnosima između Europske unije i Moldove nakon samita na vrhu u Vilniusu. Dakle, gospodine predsjedniče, imate riječ. Najljepša hvala, uvaženi gospodine Pašku. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dragi zastupnici iz odbora za vanjske odnose, dame i gospodo, čast mi je što mi je pružena ova prigoda da se obratim odboru za vanjske poslove u kontekstu novih e, odluka koje su od e, ključnog značaja za Moldovu i za našu europsku budućnost. Od 2009. godine prioriteti Moldove e, u vanjskoj policiji i unutarnjoj policiji jeste europski put. Naša zemlja ušla je u pregovore sa Europskom unijom glede dakle, sporozuma o pridruživanju i e, akcijskog plana za liberalizaciju viznog režima. Mi smo se u potpunosti posvetili e, uspostavi vladavine prava i očuvanju ljudskih prava i sloboda kao e, temelja za našu suradnju sa Europskom unijom. Do sada smo ispoštovali sve svoje obveze sa zakonodavnim reformama, došlo je do ključnih napredaka glede upravljanja E, granicama javni, e, javnog reda i e, mnoge stvari su napravljene uz podršku Europske unije. Naša borba protiv korupcije je isto tako uznapredovala. i odgovor, disciplinska odgovornost sudaca i isto tako glede pljenitbe privatnih E, svojine. Ljudska prava su napredovala, osobito kada se radi o jačavanju e, zaštitnih sustava. Mi vjerujemo da e, će ovo pomoći da se uspostavi kultura ljudskog poštovanja ljudskih prava. Ovo je sve naravno izazvalo i financijske i socijalne imalo svoju cijenu i svi ćemo složiti da put ka europskoj integraciji nije jednostavan. Trenutno vlada je se morala suočiti sa novim brojnim izazovima, nestabilnost, nedostatak konstruktivnog e, dijaloga s oporbom i e, postojeći gospodarski socijalni problemi u kompleksnoj geopolitičkoj regiji. Mnogi od tih izazova i dalje e, važe no e, to nas nije odbilo od daljnjeg rada jer mi vjerujemo da je to pravi put. I u biti naše europske težnje i vrijednosti koje su nam zajedničke pomogle su nam da e, uspostavimo e, proeuropsku koaliciju, da prevaziđemo probleme i da ostajemo ujedinjeni u namjeri učvršćivanja položaja Moldove. U 11. mjestu prošle godine e, sastanak na vrhu za istočno partnerstvo pokazao je koliki smo napredak ostvarili. Postavili smo, ispoštovali smo sve zahtjeve u vezi sa liberalizacijom viznog režima i Europska komisija je nekoliko dana prije sasnak na vrhu u Vilniusu predložila zakonodavni prijedlog na temelju kojeg bi se uklonilo e, uklonio vizni režim e, za Republiku Moldovu. Najprije želim zahvaliti Europskoj komisiji na pomoći te Europskom parlamentu na podršci koji su omogućili da dođe do ih reformi. Mi smo svjesni da je ta podrška došla u vrijeme kada Europska unija koja i sama e, u vrijeme kada se i sama Europska unija bori sa e, unutarnjim problemima. Uvaženi kolege, ova godina 2014. od ključnog značaja za našu zemlju moramo vidjeti e, rezultate našeg proeuropskog rada o zadnjih četiri godine, jer kao što smo rekli, na kraju e, građani su ti koji ocjenjuju naš rad. E, jako simboličan i praktičan doprinos bi bio ukidanje viznog režima za građane Republike Moldove u Europskoj uniji. I kako bismo to uvidjeli dovoljno je pogledati iskustva drugih e, iz e, centralne i istočne Europe gdje je ukidanje viznog režima pomoglo da e, dođe do podrške postojećoj politici. Želim zahvaliti odboru za vanjske poslove i zastupnicima odbora Libe koji su dali svoj doprinos e, ukidanju viznog režima za e, građane Moldove u državama Europske unije. Također je važno raditi sa svim zastupnicima Europskog parlamenta i iz tog razloga smo tu i računamo s vašom potporom. Mi, Europski parlament i Vijeće Europske unije, e, od njih nadamo se da ćemo dobiti potporu i da se brzo usvoje ove odluke. Također se nadamo da će biti potpisani i ratificirani sporazumi o pridruživanju prije e, izbora u Moldovi u 11. mjesecu i glede priprema e, s tim u vezi još toga treba napraviti. Nastavit ćemo sa e, reformama prije potpisivanja sporazuma o pridruživanju napravit ćemo e, plan djelovanja e, u vezi sa provedbom e, tog sporazuma. Mi ćemo imati koordinirani pristup i bit će nam potreban koordinirani pristup ovim elementima. To će poboljšati naš unutarnji nacionalni dijalog i koristi integracije E, sporazum o sveobuhvatnoj slobodnoj trgovinskoj zoni i liberalizacija viznog režima pomoće cijeloj regiji. Ovo je nešto što e, može dati pomoći glede e, političke i gospodarske izolacije u kojoj se nalazimo, konstruktivan dijalog i konkretne inicijative za održive, za održiva rješenja poboljšat će još tu situaciju. Ja sam uvjeren da će podrška Europskog parlamenta e, i osuda osuda e, povrede prava djece koja koriste e, latinsko pismo, to je od velike pomoći. Mi cijenimo inicijativu Europskog parlamenta glede e, izazova u kojima se nalazi e, Republika Moldova tako što je u potpunosti liberalizirana trgovina moldavskim vinom u Europskoj uniji. Ovo je od važno, velikog značaja, osobito jer je e, rusko tržište na misteriozan način i dalje zatvorno za vina iz Moldove. Nama su potrebna takva rješenja i za voće i povrće, kako bi se pomoglo našem poljoprivrednom sektoru i industrijama i omogućilo da postanu konkurentne. Ja e, želim nakratko da se osvrnem na e, gospodarsko i političke odnose s našim tradicionalnim istočnim partnerima. Poput svake neovisne nacije, Moldova je odgovorna za odluke koje su od najboljeg doprinosa za svoje građane. Naša odluka da i dalje nastavimo sa razvojem na temelju europskog modela nije geopolitički e, izbor već izbor za modernizaciju i ne bi se trebao biti u sukobu s, odnosima koje imamo sa e, zemljama Ruske federacije. Dragi prijatelji, mi smo e, na korak od poboljšanja i učvršćivanja odnosa sa Europskom unijom. Usprkos nastojanjima da se to blokira, naša koalicija na vlasti je čvrsto odlučna da zajamči političku stabilnost i nastavi europskim putem. Za nas nema promjene smjera u trenutnom geopolitičkom okruženju mi računamo e, s podrškom prijatelja i partnera. Vaš, e, vaša potpora i suradnja, aktivna suradnja potrebni su da se postramo za europsku perspektivu Moldove. Još jednom najljepša hvala na podršci i na tome što ste mi pružili mogućnost e, da podijelim ovo mišljenje, ovo mišljenje s vama. Hvala. Najljepša hvala, gospodine predsjedniče your determination and determination of your... Vaša odlučnost i odlučnost eh, vaše države su upravo ono o čemu žele ljudi u Briselu čuti od vas, jer mi ulažemo u vašu zemlju i želimo vidjeti da se ta zemlja i dalje kreće onim smjerom kojim je pošla. Ja sjećam da je bivši, jedan bivši igrač hokeja na ledu rekao da e, kada su pokušali e, prodavati e, vina iz Moldove u Europu, da će talijanski i francuski proizvođači da će ga proliti i ali čini mi se da oni to hoće da se tu govorilo da on to hoće uraditi zato što je to dobro vino no neću inzistirati na tome. Želim eh, pozvati gospodina Grahama Watsona koji je izvjestitelj o Moldovi da preuzme riječ. Najljepša hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim pozdraviti gospodina Kormana ovdje među nama. To je doista dobra prilika da žuriramo naša saznanja o onome što se događa. Gospodine predsjedniče, vi ste spomenuli da Mm, nedavne odluke su bile od koriste i doista mi je bilo drago što sam mogao sudjelovati u glasovanju u našem odboru za pravosuđe i unutrašnje poslove, dakle o liberalizaciji viznog režima. Ja se nadam da će to uskoro biti razmotreno na plenarnoj sjednici kako bi došlo do liberalizacije ovog režima. Pitam se Možete li, molim vas, e, možda razraditi još neka pitanja koja ste ukratko odudinili u svojim uvodnim napomenama? Evo, ono što me doista zanimalo je sljedeće. Rekli ste da reforme koje provodi vlada će uvesti kulturu ljudskih prava. Ja se doista nadam da je to tako, ali pitam vas, e, hoće li vlada uz ove reforme koje se provode možda razmotriti i reforme sustava obrazovanja ili kulturno-političke namjene i također hoće li razmotriti i druga područja društvenog utjecaja kako bi mogla doista osaditi ovu kulturu ljudskih prava. Naime, mi smatramo da zapravo razvoj jedne kulture iziskuje vremena i možda da stav e, ovi ljudi zaostaju za napredkom u zakonodavstvu. Htio bih vas pitati kako mislite da ćete ostvariti taj napredak e, i koliki ste napredak e, do sada ostvarili po vašem mišljenju. Također želim se osvrnuti na još jedno pitanje koje ste vi napomenuli i e, također u vezi sa kojim su naši domaćini zauzeli stava, to je pitanje e, položaja škola na latiničnom pismu u Pridnjestrolju. Dakle, nije to samo pitanje koje je postavila Europska unija, nego i e, OSS i druge organizacije koje su nastojale postići da se omogući ovim školama daljnji rad bez dodatnih prepreka koje postavljaju vlasti. Doista bi mi bilo drago čuti, meni osobno, a siguran sam i kolegama, ako ste postigli kakav napredak po tom pitanju. I također, pitam se, možete li nam nešto reći o Gagauziji? Znamo da je došlo do dosta neugodnih događaja tamo i sumnjamo da iza nekih od tih događaja stoji jedna strana sila i htjeli bismo čuti nešto više o tome od vas. Evo, ja ću se zaustaviti ovdje zato jer pretpostavljam da bi i druge kolege rado postavili dodatna pitanja. Hvala, Sir Graham. Gospodin Kirilov, izvolite. Pitao sam se hoće li možda netko biti ovdje prisutan iz komisije koji bi možda htio uzeti riječ. Imamo li koga iz komisije? Pita predsjedavajući. Ne, nemamo. Da, Mm, bilo bi lijepo imati mišljenje komisije zato jer su ova doista važna vremena. Ja pozdravljam e, gospodina predsjednika parlamenta, gospodina Kormana i također mislim da je svakako pravovremeno danas nešto čuti o situaciji u Moldoviji i u Gruziji. Čini mi se nekako da sa svim ovim događajima u Ukrajini zaboravljamo da u slučaju ove dvije zemlje naš je prioritet učiniti sve što je u našoj moći da pomognemo. I ako izgubimo to iz vida, mislim da ćemo počiniti doista veliku pogrešku. To će onda otvoriti prostora nedoumicama, sumnjama, špekulacijama i tako dalje. A to bi također se loše odrazilo na politiku Europske unije prema susjednim zemljama. Možda bismo trebali o tome raspraviti sa komisijom i također dogovoriti daljnje korake koji bi svakako trebali biti hitno poduzeti. Jer ponekad se krećemo malo usporeno ovako jedno ubrzanje bi moglo odrediti i uspjeh cijelog ovog poduhvata. No, naša se pomoć ne smije usredotočiti samo na pitanja poput uvoza vina. Ovdje govorimo o modernizaciji, o pravom akcijskom planu i siguran sam eh, da će sve te aktivnosti i doživjeti veliku podršku u parlamentu, a sada trebamo zatražiti i dodatne korake od komisije, jer nije riječ samo o vinu. Nismo još eh, čuli jednu kvalitetnu procjenu gospodarstva i eh, negativnih utjecaja na gospodarstvo nakon ovih postupaka koje smo započeli. Trebali bismo to sagledati sa jednog e, udaljenijeg stajališta, a ne samo se usredotočiti na vino. Ja također sam e, čuo nešto o bugarskoj zajednici koja živi u Moldovi, koja se uglavnom e, bavi poljoprivredom, bočarstvom, povrtarstvom i tako dalje i naravno i vinarstvom. I oni uglavnom smatraju da bi zapravo mogli dosta izgubiti uslijed ovih novih razvoja situacije. Znači iz čisto gospodarskih razloga smatraju da bi Carinska unija bila dobra ideja, ali mi nastojimo to objasniti, ali trebamo im pokazati na opipljiv način koje mogućnosti im se tu otvaraju, jer je to njihova sudbina. Znači to trebamo doista realistično sagledati. I na kraju krajeva nije riječ e, samo o viznom režimu koji jest e, svakako važan e, i treba ga pojednostavniti što prije. No, općenito govoreći, u ovom odboru bismo trebali organizirati dobru raspravu u sudjelovanje svih kolega, jednu kritičnu raspravu, ja bih je tako nazvao, kada je riječ o ovim zemljama, koja bi postigla i neke rezultate prije nego što se raspusti ovaj parlament. Dakle, do travnja bismo trebali znati što želimo postići u suradnji sa ovim dvema zemljama, jer nakon toga će doći do jednog e, praznog e, prostora, međvlađa koje možda nećemo moći onda kvalitetno ispratiti. Hvala gospodine Kirilova, sada gospođa Tanoka. Kao potpredsjednica izaslanstva u Moldovi, ja vam zaista želim čestitati na ovim naporima o kojima ste nas izvijestili. Riječ je o napretku koji je ostvaren na svim područjima javnog i političkog života. Moje pitanje se odnosi na ovu borbu protiv korupcije koju ste spomenuli. Znamo da je to bio uzrok pada prethodne vlade. Što se dogodilo nakon toga? Je li došlo do nekih pomaka u donošenju zakonodavstva kako bi se spriječio sukob interesa u privatnom i javnom životu? To znamo da e, nije bilo tako barem u slučaju prethodne vlade. Neću ponavljati sad pitanja kolega, ali mene isto zanima čuti nešto o situaciji u Gagauzi i referendumu. To uopće u svojem izlaganju niste spomenuli. Kao članica odbora LIVB, ja sam izvjestiteljica u Sjeni za za sva pitanja koja su povezana sa viznim režimom. I to je povezano sa dodatkom jedan našeg sporazuma, dakle liberalizacija viznog režima u odnosima sa Europskom unijom, ali znate da je preduvjet za to biometrička putovnica. Tanji Fajon smo ukazali na to budući da je ona izvjestiteljica, jer znam e, da ona ovoga vikenda ide u Moldovu. Znači, zanima me koliko vremena treba za izdavanje takvih biometrijskih putovnica, naročito onima koji žive u Pridnjesrovlju. Dakle, je li bilo nekakvih zastoja ili problema u vezi sa izdavanjem biometrijskih putovnica? Hvala. Hvala vam lijepa. E, Hvala gospodine predsjedavajući. E, gospodine Gorman, drago mi je što ste danas ovdje. Ja znam da dobro poznajete i Minhen i Njemačku. Znam da ćete me sada razumjeti, no potručujem se ipak da ne govorim s prejakim naglaskom Naime, 2008. godine doživjeli smo veliku ekonomsku i bankarsku krizu koja nije pogodila samo niz europskih zemalja i odvela ih na rub propasti. Ta kriza također e, onemogućava da prikupimo dovoljno financija kako bismo jače investirali u programe u drugim zemljama. Jednostavno nedostaje novca voda pogotovo kada sagledamo gospodarske probleme, socijalne probleme u pojedinim zemljama i Europske unije. Moje pitanje se odnosi na sljedeće. Koliko je ta financijska kriza, ta je velika gospodarska kriza se je utjecala i na vašu zemlju, koje su mjere poduzete kako bi se e, donekle suzbile negativne posljedice ekonomske krize. I još jedna točka, nekako imam osjećaj da se nalazimo pred sljedećom velikom krizu, pogotovo kada pogledamo pojedine međunarodne poslovanja pod velikih poduzeća i banaka. A druga stvar, naime, važno je da dođe do liberalizacije vižno, viznog režima. Međutim, kada pogledamo sada ove tendencije u Europskoj tendencije zatvaranja, onda e, me hvata strah, jer jasno je da oni koji žele iskoristiti te sustave, kriminalne snage koji to žele iskoristiti, oni će uvijek pronaći neki način. Međutim, oni koji žele studirati, oni koji žele omogućiti razmjenu, oni koji žele raditi, njih se e, novim, e, njih se ograničava i to je zapravo e, veliki problem, problem s kojim ćemo se susresti i 25.5. ove godine ovdje u Europskoj uniji. Još jedno pitanje vezano za sustav obrazovanja. Duže vremena ste proveli u Bavarskoj i poznajete dualni obrazovni sustav u Njemačkoj. Ne znam kako izgleda obrazovni sustav u vašoj zemlji, pogotovo za mlade ljudi, za razna zanimanja, no jedno je iznimno važno. Kako bi se se na e, međunarodnom tržištu, pa tako i na europskom e, tržištu mogli dokazati kako bi se, omogućile e, ulaganja i u industriju i u trgovinu. Potrebni su kvalificirani mladi ljudi, kvalificirani radnici i u vlastitoj zemlji. Stoga moje pitanje je koje mjere poduzimate i koje su kooperacije, odnosno suradnje potrebne e, na tom području i koje oblike suradnje očekujete od Europske unije? Hvala. Hvala gospodine Korman na vašem sažetom i e, zanimljivom izlaganju o situaciji u Moldovi. Ja se uvijek zalažem za proširenje i mislim da je politika proširenja najvažnija europska politika i da Europa ne bi mogla funkcionirati kao unija sve dok ne obuhvati sve zemlje koje žele pristupiti, a vi očito to želite. E, vi ste rekli da nema povratka natrag. Doista mi je to drago čuti. Dakle, ako nema povratka natrag, uvijek postoji put naprijed i doista se nadam da će Moldova uspješno prijeći taj put. Želim postaviti dva pitanja. Očito i razumljivo um, osjećate pritisak sa istoka od Rusije. Tek ste ovlaš spomenuli situaciju u vezi sa izvozom vina, ali Pretpostavljam da tu postoje neka druga područja na kojima osjećate pritisak i htio sam čuti od vas kako na to gledate i kako se osjećate u vezi s time i također kakav je stav općenito javnosti u vašoj zemlji kada je riječ o ovom pritisku. Moje drugo pitanje se odnosi na privatizaciju koju se ja obično pritivim u zemljama koje pristupaju Europskoj uniji, to iz više razloga. Sve dok e, zemlja nije politički i gospodarski uređena, onda privatizacija uglavnom vodi ka groznim e, slučajevima korupcije i svega ostaloga. Kako je situacija u vašoj zemlji i kako vi vidite tu težnju da se privatizira sve u vrlo kratkom roku? Hvala. Hvala. Gospodine Korman, na vas je red. Hvala, uvaženi kolege, na vašem zanimanju i na vašim pitanjima. Gospodine Watson, želim vam zahvaliti na vašem stalnom angažmanu i podupiranju Moldove i također na raznim pitanjima koje ste ovdje postavili u parlamentu. Ovdje ste postavili tri pitanja, dakle prvo se odnosi na važnost obrazovanja i kulture. Ja se jedino mogu u potpunosti složiti s vama. Zemlja koja ne ulaže u obrazovanje i kulturu nema budućnosti. Naravno, sada prolazimo kroz teška vremena Riječ je o teškom procesu optimizacije školskog sustava u Moldovi koji se odvija već tri godine. To su napete rasprave i nismo uvijek sposobni naći najbolja rješenja. Zbog toga nisu svi baš sasvim zadovoljni napretkom. No, nastavit ćemo tim putem, zato jer Ako želimo govoriti o ljudskim pravima, o europskoj budućnosti Moldove, to neće biti moguće ako ne obratimo dovoljno pažnje na ova važna područja. Situacija u Pridnjestrovlju. Tu se ne postavlja samo pitanje moldovskih škola. U posljednje vrijeme, nažalost, doživjeli smo i druge provokacije od strane uprave u Pridnjestrovlju. Riječ je o nedavnom uhićenju ravnatelja jedne od moldovskih škola u toj regiji i također o takozvanom ultimatumu da se moldovska policija povuče iz grada Venera. Naravno, to geopolitičko okruženje nam ne pomaže i ne omogućuje nam da uspostavimo konstruktivan dijalog e, sa vlastima o Pridnjesrovlju. Dobra je vijest e, da u okviru suradnje 5 plus 2 raspravljamo o tome i nadamo se da će se uskori sastanak e, održati uskoro u veljači u Beču. Dakle, to je dobar format koji nam omogućuje da raspravimo o tekućim pitanjima i problemima. A loša je vijest da zapravo u procesu pregovaranja nije ostvaren nikakav napredak. Oni ne žele uopće raspravljati o takozvanom trećem panelu, odnosno o političkom rješenju sukoba žele raspravljati samo o posebnim problemima, tehničkim problemima poput škola u Pridnjestri, i drugdje. No, mislim da moltovske vlasti ispravno nastoje biti konstruktivne i ne reagirati e, negativno, nego jednostavno pokušavaju zadržati kontrolu nad situacijom. Drago nam je što imamo podršku Europske unije i drugih partnera koji sudjeluju u procesu pregovora. Gagauzija. U svojem izlaganju nisam spomenuo događaje u Gagauziji, imate pravo, ali bit će mi drago ukratko ucrtati situaciju u toj regiji i u Republici Moldovi. Dakle, Mm, tu postoje više problema koji se vuku iz prošlosti. Vlasti u Gomratu, dakle u glavnom e, gradu Gagauzije, se tuže na odnose sa središnjim vlastima. Primili smo također i pritužbe na moldovsko zakonodavstvo i na dodijeljeni poseban status autonomije, autonomne regije Gagauzije. I također tamo su komunisti već osam godina na vlasti i nisu obratili dovoljno pozornosti na situaciju u toj regiji a ovo što se dogodilo, dogodilo se zato jer u Moldovi smo u studenome imali parlamentarne izbore. I također će i te regije, autonomne regije imati izbore uskoro. A neke stranke također i središnje vlasti su uključene u političke igre u autonomnoj regiji. E sada da razmotrimo ovo pitanje referenduma koji je održan u Gagauziji prije nekoliko tjedana. Naravno, mm, mi bismo mogli reći da je referendum ilegalan, zato jer nije održan sukladno zakonu, sukladno odredbama Središnjeg izbornog povjerenstva Moldove. Ali mi smo ne, odlučili ne provocirati sukob sa Gagauzijom, nego uključiti se u konstruktivan dijalog. Nedavno smo održali susret sa gagauzijskim vlastima. Posjetili smo Gagauziju, mislim da je susret bio pozitivan i odlučili smo osnovati posebno povjerenstvo unutar parlamenta kako bismo tu pokrenuli dijalog u vezi sa um, pravnim pitanjima, sa zakonodavnim aspektima i vlada će također osnovati i radnu skupinu sa predstavnicima Gagauzije kako bi raspravila o planovima za autonomiju za sljedećih pet godina. Mislim da je to ispravan pristup e, ka postepenom rješavanju problema. Nadamo se da će takav pristup središnje vlasti biti dobrodošao i pozdravljen u autonomnoj regiji Gagauziji. Gospodin e, Kirilov se osvrnuo na situaciju u Ukrajini. Sa svoje strane bih rekao da je Ukrajina za nas važna zemlja, to je naša susjedna zemlja. I ona je za nas važan gospodarski i trgovinski partner. Zabrinuti smo zbog sadašnje situacije u Ukrajini i možemo se jedino nadati da će napori Europske unije i drugih aktera koji su tu uključeni dovesti ka, do stabilizacije situacije u Ukrajini. Nadamo se da će Ukrajina nastaviti kročiti demokratskim putem razvoja i da će ljudi moći odlučivati o svojoj budućnosti. U našem slučaju mi se zalažemo za to, naše stranke imaju podršku javnosti i mi ćemo i dalje nastaviti na našem proeuropskom putu. Naravno, gospodine vi imate pravo, nije to samo pitanje vina. Pitanje vina je samo primjer toga kako Europski parlament i parlament i koalicijska vlada su bili u stanju brzo reagirati i to doista cijenim, no u svakom slučaju imate pravo. Mi se sada pripremamo na potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa slobodno trgovinskim područjem. Nećemo, uvjeravam vas, čekati potpisivanje, nego nakon usvajanja agende mm, usvojit ćemo nacionalni plan i u sljedećim tjednima i mjesecima ćemo provesti u o sporazumu o pridruživanju. Također mi je drago što postoji mogućnost da pristupimo Europskom programu za poljoprivredu i regionalni razvoj. I to će nam omogućiti, omogućiti našim proizvođačima u Moldovi, našim poljoprivrednicima da pristupe europskim fondovima i da se pripreme i budu konkurentniji. Sporazum o pridruživanju i o slobodnoj trgovini je koristan za Moldovu zato jer je asimetričan. Dakle, ona osjetljiva područja su time obuhvaćena. Imamo 7, 8, 9, 10 godina vremena kako bismo ta osjetljivija područja pripremili i omogućili našim poljoprivrednicima da se natječu na europskom tržištu. Dakle, mi izvozimo um, gotovo 50% naših proizvoda na europsko tržište i sigurni smo da će nam uh, sporazum o pridruživanju omogućiti da povećamo izvoz naših uh, dobara na europsko tržište. Naravno, Iskreno se nadamo da neće biti dodatnih problema tijekom 2014. To, nažalost, ne možemo isključiti zato jer postoje još neke osjetljive točke, no nadamo se da će Europska unija također brzo reagirati i pružiti podršku Moldovi. Gospođa Ždanoka je postavila pitanje o borbi protiv korupcije. To je doista važno pitanje za Moldovu. Dakle, reforma pravosuđa i suzbijanje korupcije. Prošle godine u prosincu parlament je usvojio paket zakona o reforme pravosuđa i o borbi protiv korupcije. Sada su izmijenjene i dopunjene odredbe o suđe također o stegovnoj odgovornosti sudaca s jedne strane, ali s druge strane mi smo odlučili povećati sudačke plaće. To možda naši državljani nisu jako dobro primili, zato jer ne razumiju zašto smo počeli od sudaca. Ali to je samo jedan mogući put i nakon e, savjetovanja sa našim međunarodnim stručnjacima odlučili smo to učiniti. A Naravno, sada osvajanje dobrih zakona je jedno, a njihova provedba je drugo. Sada trebamo usredotočiti našu pozornost upravo na ovo potonje. Također smo započeli sa reformom državnog odvjetništva. Imamo radnu skupinu u parlamentu koja razrađuje taj koncept i tu uživamo potporu i povjerenstva iz Venecije u sljedećih nekoliko tjedana ili mjeseci usvojit ćemo i druge zakone koji se odnose na reformu državnog odvjetništva, ureda državnog odvjetnika. Prošle godine smo konsolidirali naš nacionalni centar za borbu protiv korupcije, to je još jedan važan korak na tom području i također smo ustrojili nacionalni odbor za integritet. I taj odbor se bavi visokim dužnostnicima, članovima parlamenta, članovima vlade i nadamo se da će on nadopuniti e, rad e, uobičajenih povjerenstava, nego da će, i, e, da će se dakle, pozabaviti visokim dužnostnicima. Zatim liberalizacija viza i biometrijske putovnice. Mogu vas uvjeriti da smo ovdje 100% spremni Naše službe mogu izdati biometrijske putovnice svim građanima, mnogi od njih već imaju te putovnice i mislim da ih je e, izdano više od 15.000 mjesečno. I isto vrijedi za e, građane u Pridnjestrovlju. Povjerenstvo za evaluaciju Europskog eh, parlamenta Europske unije je posjetilo Moldovu i uvjerilo se u to da su naše vlasti, naše službe spremne. Gospodin Kajsdorfer. Postavili ste pitanje vezano za negativne utjecaje financijske krize iz 2008. godine, kako se to odrazilo na eh, Moldovu i na novije E, novije razvoje. E, vi znate da zapravo prvi val gospodarske krize 2008. nas nije pogodio zbog toga što Moldova e, nije bila toliko aktivno kada je bilo riječ o ovim poslovanjima sa nekretninama i slično. Međutim, drugi val gospodarske krize 2009. godine nas je vrlo jako pogodio da smo imali dva, dva izbora za E, parlament. I isto tako naša proeuropska vlada je tada 2010. godine uspjela stabilizirati situaciju. Naravno, mi usko surađujemo sa Međunarodnim monetarnim fondom, također surađujemo i sa Europskom unijom. Mm, ima tu problema, pogotovo u zadnje vrijeme i to je aktualna tema i sada o tome se govori u parlamentu, jer mi pod pripremom pripremamo e, se za poduzimanje svih važnih koraka, svih bitnih izmjena zakonodavstva kako e, bismo, kako bismo imali stabilan i konsolidiran financijski i bankarski sektor. To je iznimno važna tema i naša je velika prednost što ovdje imamo e, bliske kontakte i dobru suradnju sa Međunarodnim fondom i drugim e, partnerima koji nas ovdje podržavaju i sa svojom stručnost. Također ste spomenuli liberalizaciju viznog režima, za u inozemstvu, brige koje se tu vladaju i u Europskoj uniji. E, oni koji su htjeli napustiti Moldavu su to već odavno učinili i naravno e, sada naši građani znaju da liberalizacija viznog režima znači slobodu kretanja i rada na europskom području. I dakle građani to znaju, to je zapravo više e, jak argument kada govorimo o psihologiji i naravno naš je cilj da stvorimo e, uvjete rada, dobre uvjete rada za naše građane u Moldovi. E, imamo tu dakle i dobrih primjera. E, naime, u posljednje vrijeme e, imali smo ozbiljne ulagatelje, također iz Njemačke, iz e, Bavarske. Drexelmeier je vrlo aktivan u Moldavi. Tu smo, osnovali slobodnu trgovinsku zonu samo za Drexelmeier. Međutim, i tu cijeli tu niz drugih ulagača iz Njemačke. Ujedno, uskoro dolazi još jedna velika nama važna kompanija poduzeća iz Njemačke jer to će stvoriti nova radna mjesta za naše građane. Mi se također nadamo da će sporazum o pridržavanju i sporazum o slobodnoj trgovinskoj zoni također biti zeleno svjetlo i za druge ulagače. Mi dobro razumijemo da je to pravi put kojim trebamo krenuti. Potrebno je dobro zakonodavstvo, potrebna je dobra poslovna Krima u zemlji, potrebno je više ulaganja i onda možemo zaustaviti e, ovaj val emigriranja e, građana e, iz Moldave u inozemstvo. To je naš cilj i tu imamo vrlo dobru suradnju sa Europskom unijom. također smo član u partnerstvu za mobilnost i to dobro funkcionira. Korak po korak postižemo dobre rezultate. Mm, još dva posljednja pitanja koja su ostala otvorena, naime pitanje naše odnosi sa Rusijom. To je postavili ste pitanje, dakle, odnose Moldave sa Rusijom. Tu bih eh, htio reći da Rusija je naravno vrlo važan eh, partner mi izvozimo 25% naših e, dobara u Rusiju, uvozimo 100% e, plin iz Rusije, potom imamo e, stotine tisuća radnika koji odlaze u Rusiju i on je važan e, politički akter ako se govori o političkim sukobima u Pridnjestrovlju. Kao što sam e, već rekao, mi smo vrlo zainteresirani za održavanje dijaloga sa Rusijom, sa Moskvom i mi mislimo da naša odluka da razvijemo, da razvijamo našu zemlju prema e, europskom modelu, tu ne smije biti e, u, kada je riječ o odnosima sa našim tradicionalnim istočnim partnerima. E, I ja sam osobno razgovarao sa kolegama iz parlamenta u, u Rusiji. Naravno, oni e, se slažu da je to odluka moda izazove. S druge pak strane mi ne možemo e, se dopustiti da ostanemo nespremni za poticanje negativne razvoje tijekom ove godine, a činjenica da do sada primjerice nismo mogli izvoziti naše vino i izgubili smo time više od 20 milijuna eura, e, dakle e, ispričam se dolara, dakle ne smijemo se dopustiti takve iznenađenja u ovoj godini kada je riječ o E, izvozu e, svježih, svježeg voća i povrća, a čak 80% naših svježeg voća i povrća izvozimo u Rusiju. Mi ćemo nastaviti naš dijalog, naravno postoji tu određeno geopolitička natjecanje u regiji, mi to potpuno se razumiju, no pokud trudit ćemo se da e, budemo konstruktivni i kao što sam već rekao, koliko ćemo imati problema, nadam se da ćemo ih uspjeti e, prebroditi, prebroditi te situacije i tu e, se poznamo da ćemo dobiti vašu podršku, podršku Europske unije. Također ste postavili pitanje vezano o privatizaciji u Moldavi. Tu bih vas htio kratko informirati. Naime, već 90-ih imali smo privatizaciju u Moldavi, nekih 90% otpada na privatni sektor i još uvijek imamo neka važna državna poduzeća u Moldavi upravo, o kojima se upravo raspravlja. Važno je i dobro je nastaviti sa privatizacijom. Ovo je važna godina, važna godina zbog izbora i samo okruženje nije pozitivno biti e, za takve poduhvate, no za donošenje krajnjih e, odluka. No, više od 90% je u Moldavi poduzeći zapravo privatizirano i mislim da je Moldava po tom pitanju na dobrom putu kada se e, govori o slobodnom tržištu i tako dalje. Hvala. Hvala, gospodine Koriman, drage kolege i kolegice, kao što ste vidjeli imali smo cijeli niz pitanja koje su se odnosile na konkretne probleme. Zahvaljujem također i na odgovorima na postavljanje pitanja i mi ćemo i nadalje podržavati napore koje poduzimate u svojoj državi. Hvala vam lijepo. Hvala i ja vama želim zahvaliti na iskazanom interesu i <laughs> žele vam sve najbolje i vama predstoje izbori, toga sretna na izborima. I nadam se da ćemo se nakon studenog ponovno sresti proeuropska vlada modave i eh, eh, proevropski parlament Europske unije. Hvala. Hvala Okay, thank you very much. Hvala. Onda ćemo nastaviti naš eh, današnji sastanak i veliko mi je čast zadovoljstvo da pozdravim njezinu ekscelenciju, gospođu Maju eh, Panjekića, ministricu vanjskih poslova Gruzije, zemlje koja je, predna euro, eh, integracijama i koje zemlje koja je na putu e, da ispuni predvjete za članstvo u euroatlantskim integracijama. A sada bih e, pozvao njezinu ekscelenciju da nam se obrati. Imam na raspolaganju nekih 10-15 minuta, a potom slijedi pitanje i odgovor. Izvolite. Hvala vam ponovno. Cijenjeni članovi Europskog parlamenta, dame i gospodo, dragi prijatelje, vrlo mi je e, čast zadovoljstvo što se mogu obratiti ovom odboru Europskog parlamenta i zahvaljujem vam što ste mi dali omogućili ovu jedinstvenu priliku da danas govorim o Gruziji, odnosno između Europske unije i Grozije. E, želim sa velikim želim, e, dakle velika podrška Europskog parlamenta i cijeli europski eh, put integracije. Europski parlament i Europska unija omogućavaju našu bilateralnu kooperaciju uspješnom i plodanostom. I ja vas uvjeravam da vaša predanost, vaše savjete su od velike važnosti za moju zemlju koja e, želi zgraditi, e, zgraditi načela demokracije te postati član europske obitelji. Ugovor iz Lisabona donio je cijeli niz važnih promjena u Europskoj uniji, uključujući pa najprije promjene za europske parlament, glas Europskog parlamenta je postao jači, te Europski parlament dobio veće ovlasti u cjelokupnoj arhitekturi europskih instrumenta, E, europskih institucija. Mi se pouzdamo u vaše napore i putuću podršku e, e, Gruziji na njenom putu Europsku uniju. Stoga bismo pozdravili svaku priliku za otvoreni dijalog s vama o svim pitanjima odnosa između Europske unije i Gruzije. A sada dopustite mi da vam predam gruzijsku agendu s kojim se država također najnovije razvije razvoje u politici i gospodarstva naše zemlje. Također ću govoriti izazovima nakon sastanka na vrhu u te također eksternim faktorima. Na kraju ću vas također iznijeti naše očekivanja za 2015. odnosno s summit istočnog partnerstva u regiji. Kao prvo dopustite da jasno kažem da europske i euroatlantske integracije su temeljni kamen gruzijske, vanjske i unutarnje politike. To je važna ideja koju podržava gruzijsko stanovništvo te sve velike političke stranke. Rezultati izbor, predsjedničkih izbora u listopadu 2014. godine bili su demonstracija europskog duha eh, građana Gruzije. Istovremeno mi smo potpunosti svjesni da europske integracije e, traže zapravo velike reforme i e, u Gruzi od oktobra 2012. godine mi spredano radimo na ostvarenju cilja europske integracije i vlada inicirala i provela važne gospodarske i političke reforme s ciljem jačanja demokracije, pradavne prava, sudske neovisnosti, ljudskih prava, temeljnih sloboda, podržavajući razvoj poduzetništva i 2013. godina je bila je godina velikih postignuća i velikih događaja u Gruziji. Dopustite samo da navedem nekoliko važnih postignuća u našoj politici. Kao prvo, e, gruzijska demokracija je e, napravila sljedeći korak prema konsolidaciji da izbori održani u, Grozi, u Gruziji su ocjenjeni kao pravedeni. Gruzijske državljani su pokazali da oni neće podržavati bilo kakva odstupanja od demokratskog puta razvoja i mislim da je to jedan od velikih e, postignuća. E, sljedeća karakteristika demokratske konsultacije jeste ustavne izmjene koje su stvorile demokratski e, sustav kada i e, ravnotežen odnos između eksekutive i legislative. Isto tako, cilj je jačanje reprezentativne demokracije. Nadalje, poduzete su podovode kako bi se osigurao solo neovisan, e, e, neovisno pravo suđe u a povjerenje građana u pravosuđe sve jača. Osim toga, mediji su slobodni od bilo kakvih pritiska, kao što je to slučaj u svim drugim demokracijama. E, zaštita ljudskih prava, uključujući zaštitu prava manjina, jedan od naših glavnih e, prioriteta. E, strategija za zaštitu ljudskih prava je predstavljena te treba biti usvojena ovog tjedna. U tom kontekstu mi smo posebice za zahvalni za važan doprinost savjetnika Europske unije za ljudska prava i e, nacionalne manjine Tomasa samesperga e, Osim toga, Gruzija je zemlja u kojoj je lako obavljati poslovo i gdje imamo e, pozitivno poslovno okruženje. Unatoč svim gospodarskim izazovima, e, socijalna zakrb je iznimno dobra. Imamo državno znanstveno osiguranje, imamo također i e, radno zakonodavstvo koje je u skladu sa standardima Međunarodne organizacije za rad. E, također imamo i strategiju 2020 za gospodarski razvoj s ciljem od postizanja održivog rasta u Gruziji. Prema procenama Svjetske banke, na u 2014. zabilježit će se rad od 5 do 6%. Kao rezultat velikih napora Europe te nastoja e, proeuropske orijentacije građana u 2013. godini imali smo velike napretke na, e, e, po pitanju odnosa između Europske unije i Gruzije na sastanku na vrhu Vilniusu parafiran je o pridruživanju uključavajući sporazum o sveobuhvatnoj slobodnoj trgovinskoj zoni. To je samo naše odnose sa Europskom unijom. E, u tom ugovoru vidimo zapravo master plan za europeizaciju naše zemlje. To se zapravo zrcali ovaj pomak prema proeuropskoj epidemiji, te također za postizanje visokog stupnja integracije sa Europskom unijom. To također potvrđuje da je dobro ulagati u Gruziju gdje se otvaraju nove mogućnosti za poslavanje. Nadamo mu se dala nova realnost e, će e, biti prepoznata i od gruzijske i od međunarodne poslovne zajednice. Na samitu u Vilniusu bilo je vrlo važno potpisivanje i sporazuma o, sudjelovanju e, u okvirnom sporazumu o zajedničkom upravljanju krizama. E, naravno, sudjelovanje u takvim misijama još jednom potvrđuje da Gruzija ne želi biti samo korisnik raznih aranžmana, nego također pridonijeti e, također i europskim naporima u izgradnji mira i sigurnosti diljem svijeta. Također smo postigli velik napredak i prema finalizaciji prvog akcijskog plana za liberalizaciju viznog režima. Taj plan je pozitivno ocjenjen od Europske komisije. Uvođenje takvog sustava treba postati važan, vidljiv rezultat europskog procesa i to za sve građane Gruzije. Stoga, moja vlada je odlučna da uloži sve napore kako bi se taj cilj postaje postigao i to e, do samita istočnog partnerstva u regiji. Sve mogućnosti koje nam je otvorio samit na vrhu Vilniusu, ne smijemo zaboraviti ni sve one izazove koje taj proces donosi s nama. Prioritet broj jedan jest e, potpisivanje sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Gruzije, te što je prije moguće. Pozdravljamo napore Europske unije da se napravi sve to, e, da se to postigne prije e, jeseni. S naše strane mi ćemo učiniti sve kako bi se to e, i ostvarilo. Druga točka koju ovdje želim naglasiti jeste da smo vi, da sada više nego ikada spremni da sve ono što smo se obvezali pretočimo u konkretne mjere i politike na korist naših građana. Mi smo odlični intenzirati naše napore u provedbi reformi kako bismo stvorili sodane temelje za provedbu sporazuma o stabilizaciji i produživanju što je iznimno zahtjevan proces. Nadam E, one nove mogućnosti koje nam omogućuje sporazum o pridruživanju također omogućavaju e, znače provođenje e, skupih reformi na koje je naša vlada spremna. Vlada je počela na izradi agende reformi u skladu sa obvezama preuzetim iz sporazuma o pridruživanju. Mi smo također spremni da na vrijeme završimo agendu o pridruživanju. Mi mislimo da će naše napad E, mi smo uvjereni da će naše napore podržati Europska unija u skladu sa načelima e, posljednja više za više. U skladu s time želim svakako pozdraviti E, izjavu Štefana Fila na e, konferenciji u Minthenu. Perspektiva članstva u Europskoj uniji je svjetla na e, kraju tunela, kako je to povjerenik rekao, i to je najvažan katalizator za sve velike promjene, otvorenost koji se pruža zemljama istočnog partnerstva, uključujući Gruziju. Mi želimo demonstrirati jasan napredak u modernizaciji europeizaciji Gruzije. Te nadamo se da će e, Europska unija e, e, priznati i također ostvariti mogućnost europske budućnosti naše zemlje. Dragi prijatelji, ovo je vrijeme kada e, nam je potrebna solidarnost vas i Europske unije, te također vaša podrška uzimajući u obzir sve vanjske e, čimbenike. Cijeli niz e, istočne europskih partnera, uključujući i Gruziju, su pod velikim pritiskom Ruske federacije. Pone prije se je to slučaj proteklih mjeseci. Europski parlament je bio jedan od prvih koji je istupio protiv europskih podohvata Potkaj prošle eh, godine, te eh, je iskoristio svaku priliku da naglasi eh, svoje stajalište u cijelom nizu rezolucija. Mi nemamo iluzije da se u provokacije, kada je riječ o provokacijama iz Moskve, nama je važno, važno potpisivanje sporazuma o pridruživanju. No, mi ćemo i nadalje raditi sve kako se spriječili bilo kakve izglede koje bi mogli spriječiti potpisivanje ili implementaciju sporazuma o pridruživanju. Mi smo spremni odobriti se svakom obliku pritiska jer e, ovdje je ipak riječ o europskoj budućnosti Gruzije. Istovremeno moramo naučiti i lekcije iz e, dosadašnjih razvoja u izličnom partnerstvu. Europska unija treba poduzeti sve što je pomoguće kako bi se e, spriječilo upletanje trećih strana u odnose sa zemljama istočnog partnerstva. Moramo imati zajedničku poziciju kako bismo potezali li zajedničke kohezivne mjere kada je riječ o zemljama istočnog partnerstva. Moramo zajednički braniti temeljna načela, e, načela i prava svake nacije da samostalno oblikuje svoju vanjsku e, politiku. Dame i gospodo, tijekom god, proteklih godina Gruzija je pokušavala se miriti napetosti u svojim odnosima sa Rusijom mi smo bili dosljedni u svojim naporima. Prihodne vlade su, donijele su odluku da neće od govoriti e, nasilno u 2013. godini. Također je došlo do promjene u viznom režimu kada je riječ sa Rusijom no kako bi se smanjile napetosti, mi smo počeli razmatrati razne mogućnosti suradnje, a da se time ne povrijedi suverenost i teritorijalni integritet Gruzije. Postigli smo određene rezultate poput e, djelomičnog otvaranja ruskog tržišta za e, robu iz Gruzije te jačanja međuljudskih kontakata. Gruzija je donijela odluku da će sudjelovati i na olimpijskim Rusom u Naš pristup je bio jasan kada smo podonijeli takvu odluku. Ne treba miješati sport i politiku. No, usprkos tome, e, Ruska e, Rusija je pokušala ugroziti e, politički, su, politički suverenitet i teritorijalnu integriranost e, Gruzije, provodeći provokativnu politiku i na teritoriju e, Gruzije uspostavljajući sigurnosnu zonu od 11 km na području Abraze. Sve pozitivni aspekti i rezultate postignuti na ekonomskoj razini te također i dobro odnose nisu se postigli i kada je riječ o politici. Mm, Rusija i nadalje nastavlja sa svojim, e, sa svojim e, provokativnim e, akcijama što sa osobom donosi naravno i velike negativne posljedice za lokalno stanovništvo. Mm, I mi očekujemo da će ruski pritisak na Gruziju biti još veći. S obzirom na veliku podršku e, međunarodne zajednice, ovo je naravno donijelo i nove izazove za e, svakodnevicu e, lokalnog stanovništva kada je riječ o ljudskim pravima. Dakle, ove barijere koje su postavljene tu su više od 15 kilometara, te također predstavljaju e, veliku humanitarni problem za nekih 500 lokalnih obitelji i mi očekujemo da će Rusija i dalje vršiti visok pritisak na Gruziju. No Gruzije, vlaska vlada će i nadalje surađivati sa Europskom unijom i drugim međunarodnim partnerima kako bi se e, e, spriječilo pokušanje situacije. Politička podrška i Eh, izjave eh, Ruskog parlamenta u, eh, kroz rezolacije iz od velike važnosti za nas. 2014. godina je godina velike važnosti za e, odnose Europske unije i Gruzije. Prije deset godina Gruzija je, i, je postala, e, odnosno počela sudjelovati u Europskom partnerstvu i dopustite me da kratko iznesem što namjeravamo poduzeti do sameta u regiji. Namjeravamo izraditi sveobuhvatnu agendu za poduzemanje reformi u skladu sa agendi za pridruživanjima. I dalje ćemo ustrajati u našem demokratskom razvoju kako bismo postali uzoran model u regiji. Namjeravamo potpisati sporazum pridruživanju do jeseni ove godine da je dalje sudjelovati na programima Europske unije pobožu Horizont 2020, Erasmus Plus i drugima. Također očekujem očekujemo da će se odredbe sporazuma o pridruživanju početi e, provoditi i primjenjivati. Očekujemo također pozitivnu evaluaciju e, liberalizacije viznog režima za građane Gruzije, te ćemo također provoditi projekte na području transporta obrazovanja i e, telekomunikacija, te također ćemo težiti pronalazenju rješenja za mirno rješavanje problema u Gruziji, a tu e, pa se pouzdamo u e, podršku Europske unije. Mi zajedničkim naporima možemo postići naše ciljeve. Hvala vam puno. hvala, ekscelenciju. Imamo veliki broj pitanja koje ćete čuti od kolega. I imajući na umu vrijeme koje nam je na raspolaganju, savjetujem vam da se ograničite na dvije minute. Prvi gospodin Lisak ima riječ. Izvolite. Najviše hvala. S obzirom da nitko ne govori poljski, ja ću bi ipak govoriti poljski da bude malo precizniji. Gospođo ministrice. Čujete li me, gospođa ministrice? Ministrice, želim vam zahvaliti na odlučnosti vlade Gruzije u svojim nastojanjima poboljšavanja odnosa s Europskom unijom i potpisivanje sporazuma o pridruživanju. Bolje od nas znate da je Gruzija okružena državama čiji se stavovi dosta mijenjaju i odnos s njima nisu jednako će. Ja vas neću ništa pitati o unutarnjoj situaciji u Gruziji, već smo o tome razgovarali više navrata, već se moje pitanje odnosi na budućnost istočnog partnerstva. Htio bih čuti vaš stav o onome što bi Europska unija trebala napraviti kako bi e, mimo Gruzije i Moldove uvjerila druge države da slijede vaš primjer. Što bismo dakle mogli napraviti za, Gruz, za Ukrajinu, za Azerbajdžan i za Armeniju. Najpša hvala. Gospođa još dvije minute, izvolite. Ministrice, najprije se moram ispričati jer nisam uspjela stići na vrijeme i čuti vaše uvodno izlaganje, tako da e, se izlažem opasnosti da vas da vam postavljam pitanje o nečemu o čemu ste možda već govorili. No, u svakom slučaju moram reći da sam bila zadivljena kad sam e, u izaslanstvu Europskog parlamenta obišla vašu zemlju i željela bih e, vam postaviti pitanje. Dakle, mi smo obišli ta područja koja se nalaze e, na granici s Rus, na granici gdje Rusi grade ogradu, kako se razvija situacija tamo da li je došlo i do nekog odmrzavanja situacije, jer to je imalo ogroman e, e, utjecaj na život ljudi u tim prigraničnim područjima ili je e, došlo do obrnutih promjena jer očekivalo se da će se stvari malo poboljšati s promjenom e, predsjedništva. Dakle, molim vas za vaše mišljenje. Hvala. Gospodin Salafranka sada, izvolite. Hvala, predsjedniče. U ime Kluba zastupnika Pučana želim poželiti dobrodošlicu gospođi ministrici. Vi znate da je ovaj parlament e, rješen e, u podršci vaše zemlje na putu ka Europskoj uniji i konkretno, evo tu sam gospođo, dakle i osobito ono sve što je rađeno posredstvom gospodina Liseka. Naravno, u okviru potpisivanja o pridruživanju, e, odnosno tog sporazuma, imamo konkretne datume na umu, no vi ste govorili o nekim konkretnim poteškoćama koje imate u odnosu s Rusijom, mislim konkretno na ova teritorijalna pitanja o kojima je e, Europski parlament govorio u svojoj zadnjoj e, rezoluciji tijekom sastanka na vrhu s Rusijom. Vi, dakle, imate određenih poteškoća u vezi s tim okvirom pridruživanja i nakon E, ovih zimskih olimpijskih igara e, u Rusiji i možete li nam reći nešto o teritorijalnom integritetu? Dakle, pitanje, e, možete li nam dati neke informacije na temelju informacija kojim raspolažete sa specijalnim izaslanikom Rusije u vašoj zemlji i posredstvom ruskog premijera koji je zadržen isto tako i za vanjsku politiku. Naime, neke stvari nas brinu, a tu se radi o pravosuđu u vašoj državi konstatirali smo da postoji određenih napetosti glede mjesta gradonačelnika Tbilisija. Dakle, ne želim govoriti ovdje ni o kakvoj krivnji ili nedužnosti, ali postoji određen broj pitanja u vezi s tim presudama koji se odnose na prava i temeljne slobode u vašoj zemlji. I za kraj želim vam zahvaliti na vašem dolasku i zamoliti vas E, da li nam možete e, reći nešto e, u vezi sa odnosima vaše zemlje sa drugim zemljama susjedima, Armenijom, Azerbeđanom i Turskom? I postoje neke glasine, možete li potvrditi glasine o susretu gospodina Putina i predsjednika vaše države? Dakle, da li su te glasine opravdane? Najljepša hvala. Gospodin Van Balen. Hvala predsjedniče. E, lijepo je vidjeti vas koji ste bili e, veleposlanica u Nizozemskoj. Prvi put smo razgovarali kada je Rusija okupirala vašu zemlju i drugi kolege postavili su pitanje Naime, Rusija e, nastoji proširiti svoje područje dakle okupirani prostor korak po korak, dakle što mi kao Europska unija i zemlje zapadne Zapada i SAD države mogu, možemo napraviti da vas podržimo. Znamo da je trenutno vlada dakle, e, trenutno u izbornom razdoblju i želi e, dakle, sjesti s Rusijom razgovarati i pregovarati. Da li je došlo do um, plodotvornih e, razgovora, pregovora i bilo je spomena o zemljama istočnog partnerstva, da li one žele napraviti. Naime, u Ukrajini imamo iste probleme kao i u Gruziji, u Moldovi, Naime, Rusija želi imati tu neku zonu, utjecajnu zonu, no e, ne smije se pristati na, na takav, takvo postupanje jer ste vi svi neovisne zemlje. Hvala, gospodin Danžan, sada izvolite. Hvala predsjedniče, gospođo ministrice, Najpša hvala što ste došli, hvala na vašem uvodnom izlaganju. Ja se neću vraćati na ove aspekte koje je obradio gospodin Salafranka, e, koji mene zabrinjavaju dosta ozbiljno. E, naime, o selektivnoj pravdi, e, jer strah nas je da se takva situacija razvija kod vas. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi e, na odnose s Rusijom. Ja sam bio promatrač na izborima e, u Gruziji koje je e, bespogovorno osvojila stranka Georgian Dream i veliki dio kampanje zasnovan je bio na normaliziranju odnosa s Rusijom, na opuštenim odnosima s Rusijom, na do, potencijalnoj dobiti za Gruziju od takvog odnosa i ispostavlja se da vaša vlada i prethodna vlada naime vlada gospodina Ivanišvilija, e, bile su brojne osobe koje su bile jako dobro plasirane da e, poznaju odnose s Rusijom, no ispostavlja se danas da to ne funkcionira, Rusi vam ne daju nikakve, e, ni po čemu ne popuštaju, dakle Ispostavlja se da je bilo puno naivnosti u takvom pristupu, očito je da je to e, politički poraz i da obećanje o političkoj normalizaciji odnosa s Rusijom nije bilo plodotvorno, dakle kako nam to objašnjavate. Sada prelazimo na sasvim drugačije pitanje koje se odnosi na vanjske poslove e, Gruzije. Ispostavlja se da bi Gruzija mogla biti e, velik neki donor u srednjoafričkoj e, operaciji Europske e, unije. Dakle, dokud smo e, po tom pitanju došli i kakva je situacija s tim u vezi, molim vas. Najljepša hvala. Sir Graham Watson, sada izvolite. Hvala predsjedniče. Ja bih želio pozdraviti ministricu vanjskih poslova i podsjetiti na njeno veliko iskustvo eh, u oblasti vanjskih poslova. I želim joj čestitati njoj i njenoj vladi na ogromnim naprecima koje su stvarili u Gruzinu. istovremeno joj želim postaviti pitanje koje se eh, koje su mi eh, kolege na odboru regija spomenuli, a tu se radi o otpuštanju dužnosti e, vršitelju dužnosti gradonačelnika Tbilisija i možda nam dati e, dodatne informacije s tim u vezi. Hvala. Ministrice, imate riječ. Hvala. Zapravo očekivala sam e, danas ovdje gospodina Broka i obećala sam odgovoriti na sva pitanja na njemačkom jeziku. E, telefonirala sam s njime prije dolaska ovama i iznimno mi je žao što ga danas nisam mogla ovdje sresti, ali održit ću obećanje i daću odgovore na sva pitanja na njemačkom jeziku. Imamo nekoliko predstavnika ovdje na, na, e, dakle, koji govore njemački, dakle nekolici neće vas razumjeti. Izvolite. Dobro, osmenut se na pojedinačna pitanja, no naravno postavljaju se pitanja koje se međusobno nadopunjavaju, stoga mislim da je jednostavnije, ako te ih tako reći grupiram u teme, tematska područja i onda se de u detalj osvrnem na njih. Dakle, što se tiče e, susjedskih odnosa te budućnosti istočnog partnerstva, to je bilo jedno od pitanja, te kako će to izgledati sa Ukrajinom, Azerbeđanom e, i tako dalje. Gruzija je bila sretna kada je prije pet godina postala član istočnog partnerstva i to zajedno sa drugim zemljama regije. Mi smo tada vjerovali da, taj put, da ćemo taj put ići zajedno. Nažalost, danas ostale su samo dvije zemlje koje će u e, kolovozu potpisati sporazum o pridruživanju i nam je drago da smo mi jedna od te dvije zemlje, te ćemo poduzeti sve kako bismo postigli taj cilj što se tiče drugih zemalja, Mislim da je suvereno pravo svake zemlje da samostalno odluči kojim putem želi krenuti. Stoga ne vjerujem da i mislim da se tu u to ne treba miješati i da se mi ne smijemo u to miješati kada je riječ o odlukama koje su pojedine zemlje donijele, niti ih treba po tom pitanju na neki način e, utjecati na njih. E, zemlje koje su pokazale različite ambicije u okviru istražnog partnerstva imale su svoje razloge zašto su to učinile. E, za Armeniju bili su to specifični problemi poput pitanja sigurnost, ovisnost, energetska ovisnost o Rusiji, u Ukrajini je situacija bila potpuno drugačija, no ja se nadam da neovisno o tome što se danas događa u Ukrajini, će se ipak mo pronaći put i pronaći način da se kroz dijalog riješi problem koji s kojim se e, ukrajinsko stanovništvo danas osjeća. Što se tiče Gruzije, tu ne postoji nikakva opasnost da vlada promijeni svoju odluku te da pokuša zemlju odvesti u potpuno drugačijem smjeru. Naša odluka je čvrsta i mi znamo da gruzijsko stanovništvo podržava političku odluku i stoga sam uvjerena da ćemo mi u kolovozu potpisati sporazum o pridruženju što se tiče pritiska iz Rusije, a to je e, usko povezano i sa potpisivanjem sporazuma o pridruživanju, tu e, sam, e, tu mislim da će pritisak iz Rusije ići u istom smjeru kao što je to bilo i do sada, a to je postavljanje e, zapravo ograda barikada, to je nešto što su sada, zapravo čim su sada prestali s obzirom na održavanje olimpijskih igara u Sočiju, no čim olimpijske igre završe mislimo da će oni nastaviti dalje s time. Drugo, nešto drugo što se mene pogotovo uznemirava jeste proširenje sigurnosne zone za 11 e, km. To sam spomenula i svom ugovoru i naravno e, bojazan da će nakon olimpijskih igara sve ostati onako kako je to sada. To znači da Rusija e, neće održati svoje obećanje da će premjestiti sigurnosnu zonu, da će se ponovno priznati prethodna e, granica između ove zemlje. A to znači da ovdje zapravo e, će i dalje ostati ova pomjerena granica za 11 km unutar gruzijskog e, teritorija to je provokacija koja se mora shvatiti ozbiljno i to je ona provokacija koju, koje se mi bojimo, koju mi očekujemo i tu se nadamo da ćemo i dobiti podršku međunarodne zajednice, podršku naših partnera i podršku Europske unije, naravno e, i podršku um, Europskog parlamenta. Što se tiče e, barikada u Južnoj Oseti, e, koje su e, te barikade naravno otežavaju život lokalnog stanovništva jednostavna, ta na temeljna, najtemeljna, osnovnija prava tih ljudi, a se krušenje nemaju mogućnost slobodnog kretanja, oni nemaju mogućnost da se koriste svojim materinskim jezikom, primjerice da e, se nastava u školama održava na njihovom maternjem jeziku, nemaju pristup zdravstvenoj skrbi ili drugim e, zdravstvenim uslugama i upravo zbog toga obitelji koji su pogođene tom situacijom djecom su najveće žrtve te situacije. Gospođo Komeš, postavili ste pitanje jesu li odnosi još uvijek ovako zamrznuti. Nažalost, mi sa stanovništvom sa ne druge strane okupacijske linije nemamo intenzivne odnose, onih nekoliko kontakta koje imamo i koje pokušavamo održavati e, su zapravo e, e, oskudni. Mi pokušavamo naravno da pomognemo i pružimo pomoć gdje god to moguće stanovništvo s druge strane okupacijske linije. Postoje razni programi i na području zdravstva i na području socijalne skrne i programe u kojima naravno može profitirati i stanovništvo s druge strane okupacijske linije. To je naš pokušaj da uključimo ljude u ono što mi radimo kako bismo im pokazali da smo mi spremni pomoći im te da e, ta e, crta koja nas dijeli je nešto što mi ne prihvaćamo, nego da je to nešto e, što je okupator postavio e, u svom e, i to protiv i da se to usmjereno protiv njih, protiv lokalnog stanovništva. <clears throat> Naime, e, dakle, linija prethodne vlade, odnosno inicijativa koju je prethodna vlada, zapravo vlada koju sada imamo je zapravo ista, ta inicijativa e, je e, naravno podrazumijeva i redovne susrete sa predsjednikom vlade Rusije i to omogućava, je omogućilo i plasiranje gruzijske gruzijskih, e, gruzijske robe, povećaj svježe povećaj voća i na ruskom tržištu. No, to je zapravo više manje sve što se u tom, tim odnosima s Rusijom moglo postići. Naravno, Ženeva naravno ostaje najvažnije mjesto dijaloga u odnosima između Rusije i Gruze, međutim format e, e, odnosa iz Ženeva zapravo nije pokazao nikakav napredak, te nakon 26 rundi razgovora nemamo nikakvog pomaka, imamo istu situaciju kao što smo imali 2008. godine. Sada da, međutim, e, se tu javlja nada da će nove okolnosti, a ja se uistinu nadam da će olimpijske igre u Sočiju uspješno završiti, nadamo se da će taj pozitivni događaj, taj pozitivan događaj koji je poneprije pozitivan za Rusiju, imati e, pozitivan utjecaj i na razgovore u e, Ženevi. Osim toga, imamo situaciju još jednu, e, drugačiju situaciju. Imamo nekoliko novih dionika. Imamo e, novu zemlju predsjedateljicu oecd a to je sad Švicarska. Uskoro ćemo imati i e, novog visokog predstavnika Europske unije za našu regiju i upravo te e, novi dionice u razgovorima o Ženevi nadamo se da će oni uspjeti da pomoći nam da postignemo napretke koje do sada nismo mogli postići. Također, u pitanjima je spomenuta i mogući sastanak predsjednika Gruzije i predsjednika Rusije. To je nešto o čemu se žestoko raspravlja i u Gruziji. Jedan novinar je mm, na presici pa postavio pitanje predsjedniku Rusije je li spreman e, sresti se i sa predsjednikom Gruzije. S obzirom da je odgovor bio pozitivan, je da, a odmah se naravno ta tema je postala aktualna, naravno i u Gruziji, oni tome pišu i govore svi novinari, međutim još nisu, pa, nema nikakvih priprema za e, sastanak e, te vrste i od naše strane nije poduzet nikakav korak kako bi se e, ostvario sastanak na najvišem vrhu između ove dvije zemlje. E, trećeg je sljedeći sastanak između Afasića i Karasina i kao što smo čuli od ruske strane sastanak predsjednika će svakako će biti jedan od točaka razgovora. No, kao što sam rekla, Sastanak predsjednika se još ne organizira, no mi smo pokazali spremnost da ako se može organizirati sastanak predsjednika i ako takav sastanak može polučiti pozitivne rezultate, da smo mi u tom slučaju e, također spremni omogućiti takav sastanak na najvišoj razini. Postavljeno je i pitanje e, nije li vlada pomalo naivna ako misli da se sa ovim formatom i sa sličnim sredstvima može poboljšati odnos Gruzije sa Rusijom, te nisu li svi ti pokušaji zapravo neuspjeli. Znate, nedavno smo imali jedan imali sastanak odbora, e, nato odbora za Gruziju ovdje u Briselu i mnoge predstavnici zemalja članica NATO-a su nam se izrečno zahvalili na konstruktivnim koracima koje smo poduzeli u odnosima prema Rusiji i svim pokušajima da se napetosti e, smire. Mislimo da je to dobar preduvjet i za naše partnere, za Europsku uniju, ali i za NATO, da se e, od tema odnosa Gruzije sa Rusijom, da se o tome raspravlja u dosta mirnom okruženju. Što se tiče pitanja što Europska unija može poduzeti kako bi doprinjela tome da se smanji pritisak Rusije, onda je to e, s naše perspektive zapravo sasvim jasno. Potrebna je jasna poruka. Jasna poruka da nikakva treća zemlja ne može utjecati na odluke pojedine zemlje e, da postane članica Europske unije. I ta jasna poruka, e, poruka da e, proeuropska integracija naše zemlje ne smije narizati na bilo kakve imperialističke težnje ili prepreke koje nam postavlja e, Rusija, da to može itekako pomoći u smanjivanju napetosti, te također da se ženo pokaže da e, Gruzija, neovisno o utjecaju e, Rusije ili drugih zemalja iz regije, može samostalno donijeti odluku o svojoj budućnosti. Neovisno o tome što se dogodilo, isto to treba vrijediti i za NATO. Jasna poruka koja će se poslati Rusiji da Gruzija ima pravo donijeti samostalnu odluku o članstvu u NATO. I tako jedna poruka, jasna poruka, može pridonijeti stabilizaciji e, odnosa te e, također još jednom naglasiti da nitko ne smije ugrožavati e, nastojanja E, Gruzije i e, odluke koje su tu samostalno donesene. Što se tiče ljudi, odnosno stanovništva na okupiranom području, Dakle, ovo mu je krivo vrijeme u Gruziji, a ne ovdje u Briselu. A vidjeli smo da u Sočiju nema snijega. Predsjedniče, mislim da je premijer, eh, ministrici potrebna eh, jedna čašica vaše palinke. Ovo je neslužben prijedlog, tako ću ga protumačiti. Dopustite mi da se osvrnem i na pitanje što se tiče selektivnog pravosuđa. Tu ste spomenuli da je, u, da je priveden eh, gradonačelnik eh, Tiblisa, što nije točno. Eh, bivši premijer Gruzije a to sam saznala tijekom boravka ovdje je osuđen na pet e, godina zatvora i tu želim reći nešto. Naime, pitanje o selektivnoj e, pravosuđu u Gruziji. To je nešto što je pitanje prošlosti. Mislim da smo tijekom prošle godine e, uspjeli pokazati da je naše pravosuđe neovisno. Naravno, E, ne, ne, ne želim, dakle, mm, mm, e, i ja sam je mišljenja da dakle, te gruzijsko pravosuđe još uvijek nije 100% postiglo svoj cilj, no usporedimo li situaciju sa situacijom u prošlosti, on smo napravili velike napredak. Jasno je da danas u, u Gruziji nitko nije iznad zakona i ako e, i kada vidite da se danas svaki postupak zapravo vodi na temelju dokaza i činjenica, onda zapravo se ne smije postavljati pitanje postoji li u Gruziji selektivno pravosuđe ili ne. Upravo zbog toga što u konkretnim slučajevima se premije Državno odvjetništvo je izenjelo konkretne dokaze, a sudovi, sudovi su neovisni nego što je to bilo prije i nikada nisu bili tako neovisni kao što su danas. sud je donio presudu kako je prije nekoliko godina ne bi bilo moguće. Osim toga, Mešavuli je e, od, e, proglašen e, krivim u tri predmeta. Prije nekoliko dakle, prije nekoliko godina, međutim, gnje kazna za ono što je zapravo počinio e, bi iznosila puno više, jer nekada se kumulativno zbrajala kazna za pojedine e, počinjena dijela, a danas to nije slučaj što ukazuje na to da smo proveli reforme Dakle, eh, imamo potpuno drugačiju situaciju nego što je bila prije dvije ili tri godina. Što se tiče gradonačelnika Tifrisa, on nije u zatvoru, kao što sam već rekla, istraga je u tijeku i dok istraga nije dovršena, mislim da ne bismo eh, trebali već otvoriti nekako mišljenje. Što se tiče E, što se tiče pravosuđa, tu također e, imamo ocjenu, odnosno evaluaciju od strane OECD-a i Europske unije. U posljednjem izvješću se govori o tome da je pravo suđe i da su sudovi u Gruziji postali neovisni, te da su svi sudski postupci transparentni. E, mislim da je to ono što smo uspjeli postići, e, postići na temelju događaja iz prošlosti, događaja od prije tri godine kada je nekoliko tisuća bilo osuđeno i mislim da je napredak koji smo postigli nešto e, čemu se možemo radovati i na što u Gruziji možemo biti iznimno, e, iznimno e, ponosni. Uskoro će se održati i lokalni izbori. Za te lokalne izbore već, već smo, dakle, već organiziramo sada komunalne izbore. I tu smo uveli e, kvotu 50% za izbor grada načelnika. Neće se birati samo gradonačelnik Tivlisa, nego također i u 12 drugih e, općina. E, također će se birati i lokalna vlada. To je također još jedan korak na putu ka demokraciji i mislim da mi tu djelujemo u skladu sa preporukama Europske unije, te također savjete, primijenimo savjete koje smo primili od e, svih ostalih stranih savjetnika koji djeluju u Gruziji. I pred nama je u lipnju posljednji test demokracije i nakon toga mislim da više nećemo morati odgovarati na pitanje e, može li se da demokracija u Gruziji dokazati ili ne. Mislim da sam se time osvrnula na sva pitanja. Postavili ste još jedno pitanje vezano uz Azerbejdžan, e, e, Tursku i mi s njima imamo jako dobre odnose sa Azerbejdžanom i Turskom i imamo intenzivnije odnose nego sa Armenijom jer na, tu imamo zajedničke e, gospodarske i energetske projekte. Međutim, e, Gruzija i Tiples je mjesto u regiji, mjesto susreta za susret i suradnju zemalja e, iz naše regije. Azerbejdžan i Turska su vrlo važni trgovinski partneri Gruziji, a najnoviji projekt nove željezničke linije linije koja treba biti otvorena 2015. godine samo je još jedan primjer regionalne suradnje. Dobro, mislim, mislim da sam time zapravo odgovorila na sva postavljena pitanja. Najljepša hvala. Sjećam se što je bivši predsjednik Makedonije govorio o Balkanu, o svojoj svom području e, govorio da na tom području da su i pamćenje i noževi dugački. Znači, nadam se da to ne vrijedi još uvijek jer ja dolazim iz tog kraja, ali u svakom slučaju najljepša hvala na e, vašem govoru. Zahvaljujem i kolegama na pitanjima i želimo e, da vaša zemlja ostane na putu europskih integracija. Najprije hvala. Uh, Dame i gospodo, dobar dan. Zamoljena sam da za glasovanje, dakle koliko slažete možemo početi kroz koji trenutak, zamolit ću vas da imate razumijevanje jer ovo je prvi put u životu da to radim. Budite dakle molim vas malo strpljivi a najprije ću zamoliti izvjestitelja želi li predstaviti temu ili nešto iznijeti tim u vezi. Izvolite. Najviše hvala predsjednice. Ne, ne želim ništa govoriti o samom tekstu. Zahvaljujem koordinatorima, izvjestiteljima u Sjeni iz drugih klubova zastupnika. Jako konstruktivno smo radili. Zahvaljujem im. Dvije točke želim reći. Prvo, ima određen broj amandmana za koje sam pozvao da se negativno glasuje, ne zato što substancijalno nismo, se ne slažem s njima, već čisto forme radi, e, čine tekst težim nego što jest, ponavljaju se neke stvari, no e, iako su brojne stvari dosta e, razumno i dobro prikazane, jer kad govorimo o globalnom pristupu, pa po samoj suštini možemo o svemu i svačemu govoriti, no ako počnemo o svemu i svačemu govoriti, onda će se razvodniti cijelo izvješće i poruka koju želimo proslijediti. E, druga stvar, i s tim ću završiti, to se odnosi na amandman 50. koji je dosta, e, uložila gospođa Kronberg o e, stavku 16. U stavku 16. ja sam se kritično osvrnuo, možda i suviše kritično, ali ipak kritično sam se osvrnuo na koordiniranje planifikacije vanjske politike između različitih dionika. Gospođa Kronberg je uložila amandman koji je u potpunosti smislen, ali koji se odnosi na provedbu. Ja sam govorio o planiranju, a ono ovom drugom. Dakle, ja mislim da je to u potpunosti kompatibilno, ali moj predlog bio da zadržimo ovaj stavak izvorni, kritičan o planiranju, ali dodati e, posredstvom usmenog amandmana tekst ili barem glavninu teksta gospođe Kromberg kako bi on bio pridodat ovom stavku u kojem se govori dakle o provedbi na pozitivan način. Tako da bismo imali usmeni amandman koji bi bio pridodat e, stavku 16. Pročitat ću to na engleskom jeziku. Dakle, nakon politika na terenu imali bismo e, prima na znanje da se e, bla bla bla pa sve do aktivnosti CSFB-a. Dakle, zato predlažem ovakav usmeni amandman kako bismo očuvali duh samog amandmana. Eto, to je moj prijedlog. Najljepša hvala. Dakle, kad dođemo od amandmana 50. podsjetit ćemo sve nazočene na to i moćemo glasovati. Dakle, dragi kolege, ukoliko slažemo, predlažem da započnemo s glasovanjem o stavku prvom. Tu imamo amandman četvrti. Molim da se podignutom rukom glasuje. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. man peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno. Da li da provjerimo? Dobro, molim elektroničku provjeru. Gledam amandmana petog. Da, dobro. Hvala. Dakle, usvaja se. Amandman šesti. Tko je za? Amandman šesti. Protiv? Hvala. Suzdržani? Dobro, odbija se. Kompromisni amandman prvi, tko je za? Protiv? Suzdržani? Nema. Dobro, osvaja se. na amandman sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman deveti. Tko je za amandman deveti? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 12. Amandman eh, gospodina Van Ordena. mogu bi vas poniknuti da nešto napravite s tim u Dakle, tko je za ovaj amandman 12. Da, hvala vam gospodine Tanok. Dakle, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na kompromisni amandman treći. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 21. Tko je za? Tko je za amandman 21? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 23. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis je manman četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da je da se usvaja, no e, više volim provjeru. Molim elektroničku provjeru za 29. Hvala. Zatvaram glasovanje. Dakle, usvaja se. Da. Hvala. Kompromis peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 36. Tko je za?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 protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis sedmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 46. Ne, ispričavam se, 42. Tko je za 42. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 46. Tko je za? Protiv? Dobro, dakle moramo se vratiti na 43. amandman. jer glasujemo o njemu s obzirom da 42. nije usvojen. Dakle, tko je za amandman 43. protiv? Suzdržani? Molim elektroničku provjeru da budemo doista sigurni. Dakle, 43. o njemu glasujemo. Zatvaram glasovanje. Usvoja se s jedan glas razlike. Dakle, elektronički glasujemo o 43. amandmanu. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Da vidimo rezultate. I e, sad se odbija prelazimo na 46. amandman, 45. 45. Tko je za 45. Protiv? Suzdržani? Molim elektroničku provjeru za amandman 45. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 46. Tko je za? protiv. Molim provjeru. 46. Jesu li svi glasovali? Još jednu osobu čekamo. Svi su glasovali. Dakle, zatvoram glasovanje. Još uvijek je ista većina pitanja dakle odbija se. 47. Tko je za 47. amandman? Protiv? Molim elektroničku provjeru za 47. Otvaram glasovanje. Su svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Da vidimo rezultate. Usvaja se. 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. O amandman 50. kolega Danžan je predložio usmeni amandman koji dakle dodaje amandman gospođe Kronberg njegovom tekstu, jer ako se slažete, dakle, molim da se glasuje o izmijenjenom amandmanu 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Dobro, usvaja se. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se, no ipak molim elektroničku provjeru za 52. Nisu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman osmi. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo onda na 59. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se no htjela bih biti sigurna, molim elektroničku provjeru za amandman 60. Hvala. Zatvaram glasovanje. Da, odbija se. 61. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 63. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se? Molim provjeru. Dakle, moramo glasovati o 63. jer 62. nije usvojen. Dakle, molim elektroničku provjeru amandmana 63. Hvala. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je velikom većinom, no moram priznati da nisam vidjela dovoljno, baš toliko ruku podignutih. 66. amandman sada. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 64. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 65. za, protiv, suzdržani, odbija se. 67. tko je za, protiv, suzdržani, 67. molim elektroničku provjeru. Svi su glasovali, Zatvoram glasovanje. 14, 14, dakle, odbija se. 68. amandman, tko je za? Protiv? Molim elektroničku provjeru, jer je dosta nerišana situacija. 68. dakle. Zatran glasovanje. I isto tako nerješena je situacija. Dakle, odbija se. 69. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se 70. Tko je za? Protiv, suzdržani. Molim elektroničku provjeru za amandman 70. Yes, I can close the vote. Let's have a look. Da, usvaja se. 71. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Odbija se. 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 76. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 77. Otpada jer je 53. usvojen. Amandman treći. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman drugi. Za. Protiv. Molim vas elektroničku provjeru za amandman drugi. Hvala. Usvojeno je s jednim glasom razlike. Prelazimo na mišljenja. Odbor mišljenje odbora 9, dakle, u pitanju. ćemo ovome unblock glasovati. Idemo stavak prvi. Tko je za? Hvala. Protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak drugi. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak treći. Tko je za? Protiv, suzdržani, Odbija se, no provjerimo elektroničkim putem da budemo sigurni, dakle ovaj stavak treći odbora 9. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Dakle, usvaja se, ne? Da. Stavak šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Stavak sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Stavak osmi. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deveti. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromisni amandman deveti. Dakle, odbor FEM e, dao je prijedlog za kompromis deveti o kojem glasujemo. Tko je za kompromis deveti? Hvala. Protiv? Kako se usuđujete? Suzdržani? Usvaja se. I svi onda ostali otpadaju, s obzirom da je kompromis usvojen. I onda prelazimo na konačno elektroničko glasovanje o nacrtu tu izvješća. Otvaram glasovanje. Još dvije osobe nisu glasovali. Da, zatvaramo glasovanje sada. Usvaja se 23 za, 1 protiv, 5 suzdržanih. Čestitke izvjestitelju. Najljepša hvala. Dobro. Dragi kolege, moramo nastaviti s dnevnim redom, jer nam je ostalo tek kojih 15 minuta za sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o zaključcima o sklapanju izmjene iz Dohe Kjotskog protokola uz okvirnu konvenciju jednih naroda o promjeni klime i zajedničkih svakom ispunjavanju obveza koje iz njega proizlaze. Izvjestitelj je gospodin Tarend iz redova zelenih. Tu je izvjestitelj i netko tko e, je zadužen, tko je zadužen za ovo mišljenje. Možemo li čuti neku uvodnu izjavu? Izvolite kolega. Dakle, u uvodnom dijelu zapravo bih mogao samo opširno razlagati o tome e, zašto podržati ovo izvješće, zato jer uzima u obzir sve interese u Europskom parlamentu i također e, i sve što promiču europske politike za okoliš. Mislim da tu se nema što dodati. Um, Uh, Hvala lijepa. Traži li itko riječ? Gospodin Holt, izvjestitelj u Sijeni. Dakle, da, želimo dati podršku preporuci, ali to bi bilo bizarno ako se dolazi iz zemlje, s obzirom da ona proživljava dakle, teške klimatske trenutke, a ja sam doista ponosan što mogu podržati ratifikaciju Kyoto od strane Europske unije. Dakle, mi u ovom odboru moramo dati svoje mišljenje zato jer diplomacija u vezi sa zaštitom okoliša je važna naša uloga, zato jer ako zemlje žele preuzeti tu obvezu, recimo Rusija i Kina koje su naši strateški partneri, će ratifikacijom Kyoto 2 istaknuti vodeću ulogu Europske unije u zaštiti okoliša i također će pomoći zemljama da produže i razdoblje preuzimanja obveza i također ćemo imati i pravno obvezujući sljednik sporazuma iz Kyoto i zbog toga želim E, sa ponosom podržati u ime SED-a ovo izvješće. Hvala, gospodine Watson, želite li uzeti riječ, zato jer drugi izvjestitelji nisu tražili riječ. Dakle, želim se samo složiti sa izvjestiteljem da diplomacija zaštite okoliša mora postati sastavni dio europskih politika. I također obveze koje izlaze iz sporazuma iz Dohe moraju biti i prioritetne u bilateralnim sastancima. E, također svjetski znanstvenici sada izrazuju zabrinutost zbog štete koja je već počinjena na klimatskim obrazcima i također klimatske promjene svakako su neporecive. Dakle, smatram da trebamo dakle, nastaviti onako kao što je predloženo. Traži li još tko riječ? Ne. Ako je tako, onda možemo za sada zatvoriti raspravu. U afetu bismo trebali glasovati 3.3. i onda poslati mišljenje odboru Envi koji će glasovati u tome 6.3. a glasovanje na plenarnoj sjednici bi se vjerojatno trebalo održati u travnju. Želi li predstavnik komisije se uključiti u raspravu? Ne, hvala vam lijepa. Dobro, onda možemo zatvoriti ovu točku dnevnog reda i prekinuti zasjedanje do 15 do 6 kada ćemo imati sastanak sa izaslanstvima za e, Švicarsku i Norvešku i također o zajedničkom e, europskom gospodarskom prostoru između Europske unije i Islanda. Dakle, sastanak će biti iza zatvorenih vrata. Hvala vam lijepa. Prekidam radove na 10 minuta.